plan rada. Pred, konferencija predsjednika u skladu sa 149. člankom poslovnika e, usvojen nacrt zapisnika je podijeljen. Klub zastupnika Pučana e, zahtjeva raspravu o mjerama protiv terorizma koja bi se trebala završiti rezolucijom u prvom zasjedanju u veljači za obrazloženje ovoga zahtjeva riječ dajem gospodinu Gonzalesu Ponsu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovaj parlament proizvodi svakakve rezolucije. Mislim da nema smisla da ono što se, nakon onoga što se dogodilo u Parizu, da nemamo rezoluciju o terorizmu. Svijet očekuje od ovog parlamenta čuti glas Europe, poruku o terorizmu. No druga stvar, još je važnije pokazati da se možemo složiti ne samo da bismo se zajedno pokazali u Parizu, već da možemo ozbiljno razgovarati o ovoj temi. Ova tema koja je ovoliko bitna o terorizmu, ovaj parlament može o njoj govoriti i govoriti i ništa time ne riješiti. A ne imati rezoluciju o terorizmu je najgori mogući način, najgori mogući odgovor koji možemo pružiti. To zapravo pokazuje da kada se trebamo pokazati da smo zajedno, ali kada se moramo dogovoriti o bitnim stvarima, da to ne možemo. Moramo napraviti korak naprijed, to je doista bitno. Hvala lijepa, gospodine Gonzales Sada se može javiti zastupnik koji će govoriti za zahtjev. Gospodin Hvala vam lijepa. Kao prvo sam jako zadovoljan da je moj kolega iz Europskih pučana pozvan na to da održimo raspravu o napadu u Parizu i mjerama koje treba poduzeti u vezi jer se sjećam da tijekom sastanka na konferenciji predsjednika dakle zadnji put, e, europski pučani nisu još bili uvjereni u to da nam je danas potrebna rasprava o ovom pitanju i stoga mi je drago što je došlo do te promjene stajališta. A moj bi prijedlog bio da pokušamo doista izgraditi zajednički stav Europskog parlamenta prije nego što se održi e, sastanak vijeća ministra vanjskih poslova. Hvala lijepa. Protiv e, zahtjeva govorit će gospođa zastupnica Zipl. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nakon atentata u Parizu Francuski građani su stotinama tisućama demonstrirali i prosvjedovali za demokraciju, za slobodu, za obranu slobode mišljenja i drugih vrijednosti. Jučer u odboru komisija je rekla da ne trebamo se prikloniti akcionizmu, i da postoji nedostatak već u provedbi već postojećih instrumenata. Da potreba nam je odgovor na terorizam, posebno onaj koji nastaje u našoj vlastitoj sredini. Radikalizacija, borci više ne dolaze izvana, dolaze iz naših država članica, to su naši građani. Zato smatramo posve promašenim sada na brzinu nešto staviti na papir, nego inzistiramo na tome da se vrlo temeljito provjeri kompletan paket mogućih mjera i da prema tome zauzmemo stav. Zato smo protiv brzinskog donošenja rezolucije u veljači. Molim glasovanje o zahtjevu gospodina Gonzalesa Ponza. Ko je za rezoluciju veljači? Tko je protiv? Moramo provjeriti. Ja, Molimo elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Pitaću ponovno, jesu li sve kolegice, svi kolege glasovali? Jesu. Onda je glasovanje zatvoreno. Za glasovalo je 205, protiv 140 uz 15 suzdržanih. Klub zastupnika Zelenih e, zahtjeva raspravu o izjavi potpredsjednice komisije i visoke predstavnice Unije za o eskalaciji u ukrajinskom sukobu i napade na Mariupol o kojima treba danas raspraviti prema zelenima. I to prije jednominutnih govora. Osim toga, sjednica treba trajati 21 sat. Riječ ima gospođa zastupnica Harms. gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ja sam podnijela zahtjev u ime svog kluba zastupnika održati raspravu o temi eskalacije u Ukrajini i napadi na Marijapol i bez nazočnosti gospođe Mokorini uz produžetak zasjedanja za jedan sat. To ne činim zato da bismo iznova raspravljali o svemu o čemu smo odlučili na prošlom zasjedanju u nego je ovaj zahtjev podnesen jer mislim da je važno da upravo nakon ovih strašnih događanja na istoku Ukrajine dodatno dati do znanja da mi to pratimo, da mislimo da je situacija ozbiljna i da je cilj našeg političkog rada prema Ukrajini i prema Rusiji stvoriti mir i sigurnost iznova uvesti mir i sigurnosti i okončati e, bijedu i umiranje u, na istoku Ukrajine. Ponovno se izjašnjavam zato, treba o tome raspraviti, zato što su me i ponovno preplašile neke vijesti iz nekih država članica, posebice iz Atene, odakle je došao znak da bi u buduće trebalo uzimati više drugačijeg obzira prema Rusiji u ovoj raspravi. Ja mislim da Europski parlament u odnosu na vijeće vanjskih ministara i to prije njihovog sastanka mora jasno dati do znanja da ostaje pri svojoj poziciji i da zahtijevamo zajedničko i solidarno ponašanje ministara i samita. I ja sam uvijek bila, gospodin predsjednik prekida govornicu. Sada e, priliku ima govoriti zastupnik za zahtjev. Želi li netko govoriti za ovaj zahtjev? A protiv zahtjeva želi se javiti kolega Preda. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mi se ne slažemo sa zahtjevom kojeg je iznijela naša kolegica. Već smo u ponedjeljak održali raspravu unutar odbora o vanjskim poslovima. S tim u vezi uz prisustvo veleposlanika Ukrajine pri Europskoj uniji mi smo raspravili sve važne točke. Mislim da ništa s tim u vezi nemamo za dodati. Ali, nasuprot tome, slažem se s onim što je naša kolegica rekla vezno uz stav koji smo čuli iz Atene. Svi smo bili iznenađeni kada smo naučili za taj neprihvatljiv e, stav, za to stajalište. Mislim da to treba ovdje otvoreno reći, da je neprihvatljivo ono što gospodin Cipras želi napraviti u savezništu sa, što se tiče savezništva s Putinom. Hvala lijepa. Sada Glasujemo o ovom zahtjevu. Zahtjev o stavljanju na dnevni red, pa čekajte da pročitamo čemu ćete glasovati. Danas smo baš brzi. Dakle, ako sam dobro razumio gospođu Harms i ako nije nazočna komisija bez ne samo bez izjave visoke predstavnice nego i bez komisije o eskalaciji u Ukrajini i napadima na Marijopolj i produžetak sjednice do 21. Ko, tko je za, molim znak rukom. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Time je ovaj zahtjev odbijen. Ne, to je sasvim jasno. Odbija se, ne moramo provjeriti. Time smo utvrdili plan rada.